ime potpredsjednice. Gospodin Han, imate riječ. Thank you, Mr. President. Uh, minister, ladies and gentlemen. Hvala, predsjedniče, ministre, dame i gospodo. Svi smo bili zgroženi kada smo vidjeli prizore turista koji su na takav kukavički način uh, pobijeni na uh, plaži. Zajedno stojimo uz Tunižane kako teroristi ne bi uspjeli svom poduhvatu. Ovo je bio napad na ljude i najprije želimo izraziti svoju sučut eh, obitelji, prijateljima i prijateljima žrtava. To je bio isto tako napad na hrabri odabir demokracije koji, za koju se opredijelili Tunižani, a to je napravljeno tako što se napao turiste, koje, a turizam je eh, okosnica na kojoj počiva tunisko društvo. Demokratska tranzicija koju je Tunis e, ostvario od 2011. jedinstvena je i sami Tunižani svjesni su toga da, da je to fragilno i tome je tako zbog e, E, preostalih gospodarskih, socioekonomskih, političkih e, izazova. Hrabre reforme su i dalje potrebne kako bi se konsolidiralo demokratski ustav te zemlje i kako bi se zadovoljili socijalni i gospodarski problemi s kojim je zemlja suočena, a prvenstveno se radi ovdje o tuniškoj mladeži. Evropska unija podržava od 2012. godine napore koje poduzima Tunis i i dalje će nastaviti jer je Europska unija e, izvor e, ključne pomoći za izvoz. Vjerujem da ćemo i dalje nastaviti e, surađivati s njima, to je naša jasna odgovornost da se postaramo da oni to mognu i dalje sigurno raditi. Napad na muzej Bardo nije bio prvi znak sigurnosnih izazova s kojima je suočen Tunis. Od revolucije Europska unija je surađivala sa vlastima te zemlje i uključena bila u dijalogu o sveobuhvatnoj reformi sigurnosnog sektora Tunisa kako bi se postaralo da sigurnosna tijela mogu učinkovitije pružati sigurnost svojim sugrađanima poštujući ljudska prava i međunarodne norme kao što je to zajamčeno novim ustavom. Usprkos poteškoćama radi se na razvoju programa raz, e, suradnje i trenutni politički kompleks e, u kojem je izabrana vlada koja je posvećena reformama omogućuje nam da pokrenemo ambiciozan program podrške ovom sektoru. Ubrzat ćemo što je više moguće provedbu tog programa unutar ovih e, širokih reformi borba protiv terorizma bit će ključni element, osobito e, jačanje povjerenja e, Tunižana u institucije e, svoje zemlje. Međutim, želimo ići još dalje i zajedno sa koordinatorom Europske unije za borbu protiv terorizma Šilde Kerkove. Dakle, komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje trenutno su identificirali mogućnosti kako brzo djelovati sa svim raspoloživim instrumentima kako bi se pomoglo Tunisu u jačanju protiv strategije Osobi osobito kada je riječ o protu, borbi protiv radikalizacije jačanju pravosudnih i e, drugih mehanizama. Viski predsjednica e, Mogherini poslala je pismo, odnosno dopis premijeru Tunisa sa čitavim nizom konkretnih eh, mjera. Ja sam se obratio ministru za eh, turizam, međunarodnu suradnju, odmah nakon napada u Susu, kako bi ga uvjerio kako Europska unija eh, i dalje podržava njega i njegovu zemlju i te da namjeravam ubrzati isplatu određenih tranša koje bi treba, i mjera koje bi, do koje bi došlo kasnije, izvorno kasnije tijekom godine. Kao što je rečeno, tuniški primjer e, je meta terorista jer predstavlja uspjeh. Ako postoji neka e, stvar za koju je potrebno da Europska unija bude jedinstvena e, i složna, to je, to je ova zemlja i ovo društvo koje je posvećeno zaštiti demokracije, slobode i slobo, slobode. Treba nam e, mobilizacija svih resursa kako bismo mogli braniti i jačati tranziciju Tunisa ka demokraciji. To znači da se europske institucije i naše države članice moraju poduzeti jasne radnje koje će e, ilustrirati našu zajedničku rješenost suradnja i asistencija je već je dovoljno jasna. 187 milijardi, e, milijuna eura bilateralne pomoći samo za 2015. godinu. Međutim, ja namjeravam e, istražiti sve mogućnosti kako bismo pojačali ovaj napor. Naša makrofinancijska E, pomoć iznosi 300 milijuna eura i mogla bi biti povećana narednih nekoliko godina. No imajući to na umu, Tunis je zemlja koja se nalazi u osobito nestabilnoj regiji gdje naša potencijalna dodana vrijednost e, mora biti uzeta u obzir i ovo se sve dešava u ključnim, e, ključnom razdoblju promjene promjena za ovu zemlju. Moramo spostarati da naš doprinos može biti apsorbiran i samo e, stavljanje na raspolaganje novca neće, neće riješiti samo po sebi probleme. Dakle, Europska unija i suradnja s Europskom unijom je od strateškog značaja, ali zato je potrebno dakle, brzo i fleksibilno djelovati u nekim slučajevima, ali isto tako treba pažljivo planirati stvari. Tunis je e, glavni korisnik takozvanog e, fonda Umbrella, i cilj je naravno e, uvesti e, demokraciju. Ove godine Tunis e, je, Tunisu je predložen i dodatni iznos od oko 70 milijuna eura kako bi se riješilo sve ove dosadašnje pozitivne ishode, ali isto tako imajući na umu i nedavne događaje mi sada razmatramo kako na najbolji način upotrijebiti ta sredstva i odrediti određeni broj prioritetnih inicijativa. Još puno toga treba napraviti kako bi se konsolidiralo mladu tunišku demokraciju i među tome integracija institucija i e, e, rad na ustavu zemlje, reforma pravosuđa, E, pokretanje decentralizacije. Socioekonomska tranzicija Tunisa zahtjeva velike reforme i integraciju e, povoljnog okruženja za ulaganja i gospodarski rast. E, naspram svih tih izazova treba će uložiti veliki napor u svim sektorima u kojima i pomoć Europske unije u svim onim sektorima u kojima možemo pomoći Tunisu, mi ćemo to napraviti. Možemo igrati ključnu ulogu u ostvarivanju privilegiranog partnerstva koje, do kojeg smo došli do sad. Tunis želi iskoristiti potencijale koje nudi naša e, politika zajednice i koja pruža dodatne mogućnosti partnerskim državama u područjima kao što su obrazovanje i, među, e, i sveučilišna razmjena, inovacija i istraživački rad ili poljoprivreda. To su ključni e, sektori za ovu zemlju. Mi, e, dakle, u komisiji zajedno s kolegama razmatramo kako dodatno pomoći i tu razmatramo i isto tako kako pomoći e, za otvaranje, za zapošljavanje. Suočeni smo svi sa terorizmom koji se koji igra na kartu straha a mi trebamo stvarati nove veze između ljudi i gospodarstva. Moramo biti ambiciozni i kreativni kako bismo spostarali da napravimo pravu e, razliku e, kada pomažemo narodu Tunisa. Hvala. Hvala gospodine Han. Sada prelazimo u, predajem riječ govornicima u ime kluba zastupnika. Sad je na redu e, gospodin Galer u ime Pučana, ima riječ na dvije minute. Hvala lijepa gospodine povjereniče, zahvaljujem na ovim tumačenjima. Također na radu koje Europska unija, odnosno komisija obavlja u Tunisu. Želim također izraziti svoju zgroženost nad napadima u Susi, ali i u muzeju Bardo i izraziti e, duboko e, suosjećanje svim e, obiteljima pogođenima. Imamo zaista razloga e, poduprijeti ovu mladu demokraciju. Vi ste i rekli da to činimo. Kao glavni promatrač Europske unije tamo sam e, bio 2011. i neki kolege iz parlamenta e, je bilo tamo sa mnom kada su bili drugi demokratski izbori. Tunižani žele tu demokraciju. Dakle, na izborima nisu na vlast došli ekstremisti iako je bio izborni prag vrlo nizak. Oni jednostavno nisu izašli na izbore, nižani ne žele ekstremizam i mi bismo ih trebali poduprijeti u takvom nastojanju. Neke ste i aspekte već spomenuli. Trebalo bi provjeriti još jedan aspekt, možda u suradnji sa gospođom Mogherini. Mi smo suspendirali misiju za nadzor granice između Tunisa i Libije. E, to je sada povučeno na stranu Tunisa i e, očekuju bolje dane. Trebalo bi zaista e, provjeriti ne bismo li imali, mogli imati misiju CSDTP zajedno na tuniskoj strani kako bismo mogli ograničiti i suzbiti priljev terorističkih elemenata jer e, počinitelj napada u Susi a i napadači u muzeju Bardo su došli iz Libije oni su tamo obučeni dakle to je nešto što mi možemo učiniti molim da se to provjeri hvala hvala sljedeći govornik u ime socijalista i demokrata Jani Pitela ima riječ. Hvala, predsjedavajući. Povjereniče, uvaženi kolege, u ime svog kluba želim izraziti iskrenu sućut obiteljima, vladi, tuniškom narodu za žrtvu ovih teroričkih napada. Ovi napadi za cilj su imali uništiti herojsku borbu tuniškog naroda, borbu za demokraciju i slobodu. Tunis je vjerojatno najbolji primjer e, arapskog proljeća. Tu imamo zemlju koju ne prepoznaju e, organizirane naoružane ekstremističke e, organizacije. Ne smijemo napustiti Tunis moramo po svaku cijenu podržati taj e, ranjivi proces e, demokratske tranzicije. Tražim od vas, gospodine povjereniče, i od viske predstavnice, gospođe Mogherini, tražim da preuzmete jasne političke, institucionalne i moralne obveze i Europska unija mora biti u prvom redu borbe ne samo ne treba samo biti svečana u svom poslu već treba biti jako konkretno. Treba nam maršalov plan za Tunis. Tunis je dirnut u samo svoje srce, u nevraloški e, sektor koji za to društvo, to je turizam koji predstavlja jako ključni element za to društvo i treba im pomoći jer je to od ključnog značaja za odnose između Europske unije i sredozemlja i to će omogućiti da se ostvari pravo demokratska tranzicija. Demokratska tranzicija u toj zemlji ne možemo popustiti pred teroristima, moramo čuvati svoju euro e, sredozemnu stranu. To je smisla našeg prijedloga. Treba nam maršalov plan. Socijalisti i demokrati traže od vas, traže od gospođe Mogherini da preuzme obvezu u tom smislu. To je velik, važan prijedlog i to se mora ostvariti. Najpša hvala. Na jednu minutu ima riječ gospodin Častanog e, u ime kr Predsjedniče, teroristički napad na e, Tunis e, i ubijeni su 39 osoba, od kojih su 30 moji sugrađani i želim izraziti sućut svima njima, odnosno njihovim obiteljima. To se desilo nakon malo vremena, nakon napada na tun, tuniški muzej gdje ima puno zapadnjačkih turista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 Sekularni Tunis sada treba potporu, to je od ključnog značaja. To je bio dom arapskog proljeća i tu je i on poprimio svoj najuspješniji oblik i vjerojatno zbog toga i e, žrtve napada. Ben Ali 2011. godine je zapokrenuo demokratsku, tamo je zapokreta demokratska tranzicija prema zapadu. E, sada je potrebno da Europska unija pomogne Tunisu i da tako e, Tunis postane sekularna uzor na zemlja za u Sjevernoj Africi i Bliskom istoku. E, Tunis predstavlja 10%, izgubio 10%, turizam predstavlja 10% BDP-a Tunisa i ovakvi napadi su pogubni za njih i oni imaju jako malo stanovništvo i jako je važno da se spriječi radikalizacija i potencijalni islamski terorizam u budućnosti. Hvala. Hvala. U ime Aldea na minutu i pol gospođa Desarnez ima riječ. Hvala. Gospodin povjereniče, svim govorimo isto stvari, to je prirodno. U biti, to što su teroristi napadli e, Tunisu dva navrata u tri mjeseca u muzeju Bardoju u Susu, e, tome je razlog što e, tuniška mlada demokracija se dobro nosi zato što je demokratska tranzicija uspješna i to je ono što je na meti terorista. Dakle, to podrazumijeva da će naša Europska unija biti e, na strani Tunisa i Tunižana još više nego što smo to do sad radili. Moramo biti nazočni na polju sigurnosti, kao što ste to i sami rekli, na polju upravljanja, na primjer, i nadzora granice. Granice, na primjer, e, prema Libiji, to je jasna stvar. Moramo biti nazočni na polju upravljanja e, migracijskih tokova, moramo zajedno s njima upravljati tim tokovima i Tunižani i Europljani. Moramo naravno biti nazočni, e, biti uz njih e, što se tiče gospodarskih pitanja. Rekli ste da im treba e, dati financijska sredstva i ranije nego što je to predviđeno. Moramo imati održive projekte, imat ćemo program partnerstva, radit ćemo na razvijanju komercijalnih trgovinskih odnosa i jako je važno da se to radi i to u interesu, da to ide u interesu Tunisa, da se radi na poljoprivredi i drugim uslužnim djelatnostima. Dakle, ono što kaže ovaj parlament ovdje je da Europa mora biti prisutna, treba biti na strani Tunisa i Tunižana, a to je nešto o čemu nema, e, ne možemo pregovarati. Najpša hvala. U ime Guja e, gospođa Veržija ima Na jednu minutu. Hvala predsjedniče. Užas je još jednom napao Tunis iz u Susu tri mjeseca nakon napada u Bardovu i također želim izraziti svoju sućut. E, meta je bio turizam u ovoj maloj zemlji 10 milijuna stanovnika u kojoj je turizam e, pravo plučno krilo 14% e, radnih mjesta u toj zemlji ovisi o turizmu i to je jako važno jer u Tunisu je počelo arapsko proljeće i oni su po svaku cijenu nastavili sa demokratskom tranzicijom teroristi hoće da to propadne i oni ne napadaju slučajno Dakle, naša solidarnost mora biti bezuvjetna, ali tome nije tako. Tunisu je potrebna naša pomoć u okviru borbe protiv terorizma, ali e, moramo isto tako paziti da se ne dovedu u pitanje e, tekovine revolucije i moramo masovno podržati tu ekonomiju kako bismo dali nove prilike mladima. Do sada je e, Tunis premalo primio i ove takozvane pomoći jer to su prvenstveno bile pozajmice koje su samo povećale njihovu zaduženost. Socijalna kriza je sve veća i to podhranjuje očaj. Granice su i dalje zatvorene i vrijeme da budemo na visini zadatka. Možda gospodin gospodine e, povredniče, možda ne bi bilo loše da saslušate što vam se govori. Hvala. Dakle, vrijeme je da budemo na raznim zadatka, da napravimo nove e, pregovore i o slobodnom trgovinskom odnosima, da e, restrukturiramo dug, a možda i napravimo moratorij i da razvijamo programe za mlade i da uspostavimo pravi, pravo partnerstvo koje će biti u interesu Tunižana. Reforme ne možemo voditi samo, ne, može biti cilj reformi samo dodatna liberalizacija. Dakle, da, treba pomoći Tunisu, imamo taj prioritet, a stvar je žurna. Hvala. hvala. Sada u ime zelenih gospodin Sebastija ima riječ na jednu i pol minutu. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, iskoristit ću priliku također izraziti sučut rođacima i rodbini žrtava napada u Tunisu. Nedavno sam s delegacijom Europskog parlamenta bio u toj zemlji zajedno s kolegama koji su se također danas javili za riječ i e, izbori su bili slobodni, e, puni nade e, sa predstavnicima civilnog društva, kandidati među kojima je i današnji predsjednik bio Habib Esid. Arapsko proljeće je sastavljeno od različitih dijelova, a pravo proljeće je bilo samo u Tunisu, jer je borba bila usmjerena protiv totalitarnog režima i uspjela je. Uspješno je uveden uvedena demokratska vlast. s tome rekli su nam da su se Tunižani osjećali sami e, u e, regiji sa velikim brojem izbjeglica iz Libije, a novac koji je dan e, Tunisu da se unaprijedi taj pozitivan razbor je bio upravo smiješan. Treba više sredstava da se poveća sigurnost, e, da se unapredi gospodarstvo i uvede stabilna situacija. E, to je važno za mlade jer su oni posebno ranjivi i što se tiče terorizma. Dakle, moramo biti partneri u toj regiji sredozemlja i nismo dovoljno usmjereni na tu regiju. Moramo sklopiti ugovor s Tunisom, jer ako u Tunisu bude vladao mir, onda će to i kod nas. U ime kluba zastupnika Europa Slobode i Izravne demokracije na dvije minute gospodin Kastaldo. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. U muzeju je bilo 28 e, žrtava, e, izvanredno stanje u Tunisu. E, napadi pokušavaju uništiti taj ključni sektor gospodarstva turizam. Zašto to krvo proliče? Pa razlog je vrlo jednostavan. Tunis je jedinstven primjer u arapskom svijetu. Jedina zemlja koja se potpuno opredelila za prelaz na demokraciju i vidimo da e, se zemlje poput Libije i Sirije stalno dalje destabiliziraju. E, to su autoritarni režimi i nema kompatibilnosti između islama i demokracije. To je jednostavno e, nepoželjno. Postoje potazi uz obali koje su vrlo dobro postavljeni, pogodni za turizam. Vidimo da diplomanti e, još uvijek nemaju izgleda za radna mjesta. Pa ima i mnogo stranih boraca tamo, između 3 i 4 tisuće to je loše za ovu zemlju jer ona ima vrijednost koja daleko nadilazi same geografske okolnosti. Gospodin Pitela je malo prije rekao da je potreban pravi maršalov plan. Ne možemo se ograničiti samo na suradnju u vezi s migracijama i sigurnosti, nego je potreban plan za razvoj gospodarstva i socijalnog područja. Tu se moramo angažirati jer ako to propustimo, Eh, onda nećemo biti na visini onoga što Tunis danas zaslužuje. Ako tu zakažemo, imat ćemo eh, ekstremistički autoritarni sustav, što bi bilo loše za cijelu regiju Magreba. Postoji volja da se angažiramo oko razvoja i to vrijedi i za sve političke snage u toj zemlji koje e, su pristaše demokracije. E, moramo jednostavno prekinuti te loše trendove. Hvala lijepa za klub zastupnika Europa Slobode i Demokracije, gospodin Bej. Hvala sniče. Želim ovdje pozdraviti odluke koje je donio predsjednik Tunisa koji je prije nego što je proglasio izvanredno stanje prošle prošli tjedan zatvorio minimum 80 eh, salafističkih džamija. Nadam se da će i naši, slijed, eh, naši državnici slijed taj primjer od revolucije eh, pod Benalijem cilj je bio zakle zakon o osobnom statusu, to je revidirano. No, imamo i ove grozne atentate koji su se dogodili 18.3. 26.6. Moram podsjetiti da je Tunis zemlja koja najveći broj, koja šalje najveći broj džihadista u Siriju, Irak i Libiju. U za vrijeme taočke krize e, u In Hamasu komando je, koji je napao imao 11 Tunižana. E, dvije, u Tunisu u 2012. islamisti se skrivaju, skrivaju u regiji e, Brda Šambi. No usprkos e, svemu tome sigurnosno stanje je katastrofalno. Enarda se žali, ta islamistička stranka imala je ipak određeni uspjeh, no nakon e, izbornih rezultata 10. mjeseca prošle godine mogao sam stupiti kontakt sa glavnim e, odgovornima e, u Tunisu. Enarda radi, ima dugoročnu strategiju i oni namjeravaju prodrijeti cjelokupni E, cijelokupno društvo. Dakle, problemi u Tunisu su veći nego ikada. Političari u Europi su bili jako neodgovorni kada su e, slavili i potakli na destituciju Benalija, a takvi su, poput njega su jedini bili koji su mogli spriječiti napredak islamizma. Hvala lijepa. Gospodin Bostinaru, minuta i pol. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, Kao prvo ću ja izraziti solidarnost i sučut e, narodu Tunisa, posebno obiteljima koje su pogođene ovom serijom tragičnih događaja i terorističkih napada. Tunis, Tunis je najbolji primjer demokratskog prelaza u okviru arapskog proljeća, a ujedno je najveći glavni e, cilj za one koje želi destabilizirati tu regiju i koji E, misle da se islam može uklopiti sa demokracijom. Za postizanje ciljeva Tunis treba pomoć za postizanje sigurnosti i stabilnosti. Ovi napadi su ciljano bili usmjereni protiv turista kako bi se pogodio turizam usred sezone potrebna je masivna financijska tehnička pomoć Tunisu i zahtijevam to kao i moj prijatelj i kolega e, Pitela e, kroz e, program za Tunis. Pomoć za Tunis bi značio korist i za Europsku uniju, jer Tunis koji je stabilan i koji gospodarski raste bi bio dobar primjer za mogućnosti za cijelu regiju. Reforme su već započele, e, postoji novi ustav, ali to je tek slabašna i nova realnost. I tu pozivam gospodina povjernika i visoku predstavnicu da se i tehnički pomogne u izgradnji kapaciteta kao i snaga za suzbijanje terorizma. Treba razmisliti kako vratiti sve ono što je sada razbacano po različitim bankama u cijeloj Europi. Hvala lijepa. Rijek, riječ ima gospođa Šake, e, minuta i pol. Hvala lijepa. Povjereniče, kolege, zaista sam šokirana izgrožena kukavičnim okrutnim napadima u Tunisu i izražavam puno suosjećanje obiteljima i žrtvama. E, znam da je svijet interdependentan i povezan, no usprkos e, naše tuge zbog ovih napada moramo pojačati napore kako bi Tunis postao pravi primjer uspješnosti u prijelazu iz e, režima u slobodu. Tunis želi pravedniju pravednije demokratsko društvo. Takav prijelaz nikad nije lagan, međutim mladi to traže, oni su siti korupcije i ovo ne smije biti zaboravljeno. Sljedeća generacija zaslužuje da joj Europa bude pouzdan partner u izgradnji slobodnog, boljeg društva sa raznolikošću i slobodom loš utjecaj dogme političkog islama e, izražava se u nasilju. Osobno ne želim govoriti o potpori za Tunis, nego pretvorimo Tunis u naš partner i radimo zajedno s njime. E, naši sporazumi, sporazumi moraju biti tako usmjereni i pomoći izgraditi slobodno društvo, posebno za mlade. Hvala lijepa. Na minutu i pol gospodin Panceri. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, I mimo tuge i prezira za ove događaje su se je zapravo drugi događaj u roku od svega nekoliko mjeseci. Zatim je proglašeno izvanredno stanje. E, možemo smatrati da je odluka bila potrebna, međutim ukazuje na dva velika problema. Kao prvo, postoji velika nesigurnost u toj zemlji što može ugroziti budućnost zemlje i drugo izvanredno stanje znači i ograničavanje građanskih prava što ne može biti dobro za demokratski razvoj i konsolidaciju prijelaza. U takvoj situaciji je potreban jasan angažman za potporu demokraciji e, budući da u zemlji postoji gospodarski rast i socijalni rast. To je jedino što možemo činiti u e, suzbijanju terorizma već je parlament u nekoliko svojih dokumenata istaknuo u tome ulogu Europe, međutim mi moramo činiti više. Akcije moraju biti po mjeri. Povjerenik Han je govorio o e, vrlo e, ambicioznim planovima, međutim e, na tome je do sada i ostalo. Trebamo odvojiti toliko sredstava koliko smo odvojili za Ukrajinu. Moramo vrlo senzibilno pristupiti tom zadatku jer se radi o demokratskom jačanju e, Tunisa. To služi ne samo e, razvoju regije nego i našoj sigurnosti. Hvala lijepa. Gospodine Valenciano. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Želim izraziti sučut žrtvama i njihovim rodbinama. Osuđujem ove napade. Pitamo se što se događa u zemlji s vjerskom i kulturnom e, tradicijom e, kada mladi inženjer se odluči za džihad. E, kakva je to frustracija mnogih mladih ljudi. Očito je da je strategija sigurnosti vrlo važna, ali čini se da to nije jedini put i da nije niti dostatan. Ako Tunis ne bude rastao i razvijao se, neće se moći stabilizirati niti demokracija i ostaće sve na lijepim izjavama i deklaracijama. Ako se zaista želimo angažirati za demokraciju pred vratima same Europe, za demokraciju koja može pobijediti u okviru onoga što nažalost a možda i e, s nepravom e, zovemo arapskim proljećem onda mi moramo pristupiti djelima kaže predsjednik da jedna lasta ne čini ljeto međutim ako tako nastavimo neće uopće više biti lastavica hvala lijepa na jednu minutu gospodin Panjo. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče, kolege, još jednom je Tunis pod hororom sa ovim teroriškim napadom koji je još jednom e, sada napao Tunis. Trebamo potvrditi našu poruku solidarnosti prema tunežanima i tunežankama, a istodobno ova rasprava bi trebala biti prilika da se zapitamo što konkretno možemo učiniti kako bismo podržili našeg susjeda Tunis. Gospodine Pravniće, mislim da ponajprije treba dopustiti e, Libicima da se vrate u Libiju kako Libija više ne bi bila eh, tampon zona kako Tunis više ne bi bio tampon zona za Libiju, a isto tako trebali bismo još i jače financirati, kao što je naš eh, kolega Panceri rekao, Tunis, trebali bismo dakle imati novu politiku susjedstva Europske unije i trebali bismo se pobrinuti da je naša financijska pomoć snažnija. Evo to su ove dvije osi koje bismo trebali usvojiti kako bismo gospodin Vojniče konkretno mogli e, djelovati u tom duhu solidarnosti prema Tunisu. Što? To logo Hvala lijepa. Jedna minuta gospođa Gomez terorističke organizacije na sjeveru Afrike sve su jače i jače i žele pokopati demokraciju koja se gradi u Tunisu. E, bez obzira e, o kojim napadima e, govorimo i na u Susi je stradao jedan Portugalac. Vidimo da terorizam ne poznaje granice. Organizacije surađuju, rekrutiraju ljude koji su nezaposleni, koji su društveno isključeni Europska unija sa svojom politikom dala je doprinos e, takvom lošem razvoju gospodarstva i zato Europska unija ima odgovornost uzbijati i boriti se protiv islamske države. To nije dovoljno što se čini u Iraku i Siriji. Bliže nama u Libiji, u Tunisu moramo djelovati. Moramo podupirati gospodarski razvoj demokratske zemlje kako bi mladi imali dobru budućnost moramo se boriti protiv terorista kako se ne bi dalje širili i zato moraju postojati sigurni putevi za migrante i tražitelje azile, a ne da se moraju e, predati krijumčarima i Inače ćemo imati napade i u Europi. Moramo solidarno pružati pomoć Tunisu, dati podršku demokraciji te zemlje. To je važno i za sigurnost Europe. Hvala lijepa na jednu minutu gospođa Gil. Osuditi ove strašne terorističke napade koje su bili usmjereni prvenstveno protiv europskih državljana, mnogih je bilo iz Velike Britanije, čak iz mog izbornog e, okruga u West Midlandsima E, to podsjeća naravno i na ono čega se trenutno sjećamo u Londonu. Dakle, duboka sučut obiteljima, ali i tuniškom narodu koji je drugi put u nekoliko mjeseci bio na udoru. Uspješni izbori i demokratski razvoj znači da je Tunis pozitivan primjer za druge zemlje u regiji. Zato moramo pojačiti svoj angažman. Moramo se upustiti u dijalog i osigurati da se poštuju najviši standardi međunarodnog prava kroz e, centre izvrsnosti o e, borbi protiv terorizma uz podršku komisije. Turizam je drugi najveći poslodavac i zato moramo E, posebno razvijati e, sigurnosne mjere za taj sektor, ne samo zbog e, europljana, nego i zbog tunižana. Hvala lijepa. Jedna minuta, gospođa Ajala Sender. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. I ja izražavam svoju sučut. Izražavam solidarnost prema Tunisu i obraćam se i rodbini žrtava u Bardu u Susi. Vidjeli smo slike kako su ljudi svojim tijelima štitili strane turiste. Naravno da je turizam tamo od prevažnog značenja. To je zemlja koja nema nafte i to znaju teroristi i zato su išli ubijati u Tunisu. To je jedina zemlja gdje u arapskom svijetu postoji prava demokracija, gdje je zaista bilo moguće uvesti miroljubivo e, i e, staloženo reforme i zatražiti pomoć od Europske unije. Tisuće građana e, iz Tunisa, međutim priključuju se džihadu i tisuće građana od 2010. nadalje izašli su na, na ceste da traže demokraciju. A što čini Europska unija? E, u Tunisu i na Judu, e, tamo gdje se radi o našoj sigurnosti, tamo moramo djelovati i angažirati se za budućnost demokracije. Zato moramo e, posegnuti za programom šoka i takav program e, koji je obećan još uvijek čekamo. Hvala lijepa. Sada su svi govornici došli na red i prelazimo na Catch the Eye. Imam tri prijave. Gospodin Ficulica međutim nije prisutan, zato riječ e, dobiva gospodin Marijas. Hvala vam. Posljednji teroristički napad u Tunisu je prije svega potresao europska društva, najviše i Belgiju. Paralelno imamo i odluku da se proglasi uh, hitno stanje u Tunisu. To predstavlja veliki problem za demokratski razvoj te zemlje. Europska unija mora imati pod svaku cijenu strategiju za borbu protiv džihadista Europska unija bi trebala podržati gospodarski razvoj Tunisa. Trebali bismo ukloniti, to je identificirati glavne razloge manjka razvoja u toj regiji, ali to znači isto tako da e, bismo trebali vidjeti koji su ti uzroci točno. Ben Ali, diktator Tunisa, je 23 godine vladao tom zemljom. On je bio

to Hvala lijepa. A sada u ime gospođe Mogherini predam riječ povjereniku Hanu. Izvolite. Ehm, Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem svim govornicima koji su sudjelovali u raspravi. Ehm, vi ste usetali i naš stav i mogu ehm, vas isto tako Uh, umiriti, reći vam da je Tunis svakako u naše pažnje. Nije bilo potrebno da dođe do ovih groznih teških napada za to, a osim toga ja sam tuneškoj vladi odmah nakon proteklog napada ponudio da uh, im izražemo solidarnost, ali ne samo to, već isto tako da prema europskim građanima i građankama isto tako kažemo da oni i dalje mogu otići u Tunis na ljetovanje i njih smo oni su trenutno bave jako aktualnom situacijom u Tunisu, ali doista moram biti jasno da smo mi uz, njih i da ih podupiramo. Ja se slažem i sa onime što ste rekli u smislu mašalog plana. Ne radi se samo o Tunisu i druge zemlje. U tom susjedstvu bi bili potencijalni kandidati za jedan takav ažurirani, takozvani ažurirani Marshallov plan 21. stoljeća i ja razgovaram s našim službama, ali i sa Svjetskom bankom koja ima vjerojatno najviše iskustvo što se toga tiče da možda pripremimo neki osnovni koncept kako bi pružili e, pomoć čim se za to pruži prilika. A moram reći da smo jako prisutni u Tunisu da pokušavamo prikupiti e, dosta financijska sredstva, a kasnije večeras ćemo imati i u okviru izvješća gospodina Kukana o reviziji europske politike susjedstva priliku o tome razgovarati. Naš glavni cilj, mislim da se po tom pitanju svi slažemo, je postići stabilnost u toj regiji a kako bismo postigli tu stabilnost moramo isto tako e, možda institucionalno, ali financijski gledano biti dovoljno fleksibilni kako bismo reagirali i u tom smislu već sada vam mogu putiti jednu molbu kada nam bude potrebna ta fleksibilnost e, za osiguranje stabilnosti da e, mogu računati na vašu podršku pitanja vezano uz sigurnost i sve prijedloge ću povesti sa sobom. Znam da visoka potpredsjednica gospođa Mogherini trenutno na tome radi da naravno već gleda, traži mogućnosti koje se nude vezano uz situaciju u Libiji. A zaključno bih vam još htio reći vezano uz vašu molbu da Tunis bude na dnevnom redu sljedećeg e, sastanka ministara vanjskih poslova u vijeću 27. i da Dajdu Bekušu uputimo i poziv da bude s nama prisutan na ručku. Dakle, tu mogu reći da je to običajen format gdje se doista raspravi upravo o ovakvim e, pitanjima. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospodine povjeniče. Sada prelazimo na sljedeću točku našeg dnevnog reda, na našem dnevnom redu. Tu imamo